Damen und Herren, ich darf die Sitzung eröffnen. Otvaram sjednicu. Dame i gospodo, imamo li kakovih primjedbi u vezi s dnevnim redom? Gospođa Lunaček, brio no počnemo glasavati, zaboravale Zaboravili sam ovaj glasački karton. Osam sati ujutro je, molim vas lijepo. možeš ići na plenarku i uzeti karticu pa ćeš doći nakon glasanja ovamo. A izbrojit ćemo i tvoj glas ako, je, eh, ako nam to paše. Znam ko je još zaboravio na plenarku glasački karton, to sam ja. Koga? Uh, Imamo ovdje Dajlo Juns, e, na, tome smo, radili. oni su nominirani za nagradu Saharov nakon što su zatvoreni. Pa smo i mogli medicinski e, mogli pomoći pomoću Šarite i preko komisije u Šariteju je se naročito istakao doktor Vit. Oni su bili od velike koristi, bili su onda pušteni pa sada žive u Nizozemskoj gdje im živi kćerka i dobili su azil od nizozemskih vlasti. To je, to je bilo moguće zbog e, dugotrajnih pregovora s vlastima. Oni više sada nisu u bolnici nakon e, što im je pružena pomoć u Berlinu. E, trebamo ih ovdje pozdraviti u 9.45 na kraju naše sesije želimo im zaželiti dobrodošlicu, a oni će nam u nekoliko minuta objasniti svoje stajalište. Htio bih još... Samo da dovršim rečenicu. Isto bih želio zahvaliti e, našem prijatelju Jura koji se jako založio za ovaj slučaj. E, prekrasno je kad se neko tako zalaže, bez njega e, stvar ne bi bila uspjela. Gospođa Lunaček, predsjedniče, ja bih se htjela svima zahvaliti, a i vama e, što su oni oslobođeni i što su danas s nama. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada prelazimo na glasanje. That is now draft opinion of the regulation. I mean. is Evo, izvjestelj je, je gospodin Sajan Volski. Imate li što za reći? Ja se ja sve molim da glasaju za ovo s entuzijazmom jer Ukrajina to zavrijeđuje. A, imamo opet Schaffhauserove amandmane. Kako je iznadženje? Dakle, tko je za amandmane prvi i drugi? Protiv? Suzdržani? Odbija se. koje je za mišljenje u Silini? Elektronski ćemo glasati, na vas. Zatvaram glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 42, 3, 6. je glasilo za. Sad prelazimo na treće zemlje čiji državljani moraju imati vize. Je opet Sarijus Dakle, sada prelazimo na Mamikinsovo izvješće o Gruziji. Tko je za prvi i drugi? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Molim elektroničko glasanje za cijelo mišljenje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 43 za, 5 protiv, 3 suzdržana. Čestitam. Prelazimo sada na Kosovo. Ovdje je gospodin Šafhauer imaju podršku. Tko je za ove amandmane? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Za je glasalo 38, 7 protiv, suzdrano 6. Gospođo Lunaček, tražili ste riječ. Čestitam na vašem izvješću. Hvala predsjedniče, hvala svima koji su podržali ovo. Tražila sam riječ, jer kao što znate odbor Libe, Tanja Fajon je izvjestiteljica u Libeu, tražila je odgađanje e, glasanja u nadležnom e, Libeu sljedećeg tjedna za Rujan a drago mi je da je odbor za vanjske poslove učinio prvi korak da se viz, e, liberalizacija viznog režima za Kosovo mogući. Znate da je to jedina država na Zapadnom Balkanu gdje e, građani ne mogu slobodno putovati. Nova poruka je sada upućena i kosovskim djelatnicima i vladi i oporbi, jer dvije stvari još treba napraviti na Kosovu kako bismo spostavili da i u ovom parlamentu odbori odbor Libe i na plenarnoj da se glasa za i na vijeću da zajamčimo tu podršku, a to znači da granična demarkacija između Kosova i Crne Gore, koja je dogovorena prošle godine, mora biti ratificirana od Skupštine i e, pozivam, e, žurno pozivam zastupnike e, Kosova da to naprave, te vlada Kosova mora isto tako nastaviti raditi na viskim dužnostnicima e, optuženima za kazna djela i zločine. Dakle, to je nešto što su preuzeli obvezu. Da na taj način će doista omogućiti put kosovarima da putuju bez e, viza. Sad je na njima da, dakle lopta na njihovoj strani, moraju ispostarati da bezvizni režim bude nešto što će biti zajamčeno za njihove građane. Hvala. Thank you very much. Then we come... Najprej hvala, prelazimo na točku šestu. Eurostrategija prema Iranu nakon eh, nuklearnog sporazuma. Gospodja Šaki, ne, ovo je izvješće INTE. A gospodin Howard sada ima riječ. Morning eh, um, Dobro jutro. Ovo je jedno od e, najzanimljivijih stvari na kojoj sam radio u ovom parlamentu. E, znam da zastupnici Europskog parlamenta i mnogi drugi koji prate naš rad imaju vrlo e, mnogo zanimanja i osjećaja za Iran. Vi sa kolegama smo bili u Iranu i tamo je gospođa Mogherini i mi smo se trudili da odigramo našu ulogu i da gradimo povjerenje tamo. A e, sada bismo htjeli da parlament uspostavi bolje odnose s Iranom na opću dobrobit, na dobrobit jedne i druge strane u budućnost. Radio sam s vama e, kao i sa drugima, kao i sa gospođom Mogherini i njezinom službom i e, i ja e, sam na tome dakle, radio od kad sam bio imenovan da e, to e, radim, a vrat, ovog tjedna ću ponovno ići u Iran i obavijesti, ću vas o tome kako je došlo do napretka za vrijeme pregovora kojima sudjeluju ekipe gospođe Mogherini. Znam da u ovom e, parlamentu ima mnogih koji se protive e, politici Irana u ovom e, parlamentu i nisam ignorirao njihove stavove, pokušao sam uklopiti njihovo mišljenje u ovo izvješće. Ali molim da svi shvate moje motivacije u svim dakle klubovima zastupnika. mi govorimo ovdje o e, procesu u prvom dijelu e, tog e, uspostavljanja odnosa. Ne kažem da će brzo doći do normalizacije odnosa, ali nakon dugog perioda izolacije treba uslijediti drugi period uspostavljanja ponovnog povjerenja. Sve to mora biti E, iskreno i trebamo realno proučiti situaciju, moramo vidjeti gdje postoje zajednički interesi koji ne možemo zanijekati. Međutim, također moramo shvatiti i gdje postoje razlike i naći načina da izrazimo te razlike i ne smijemo blokirati da je došlo do napretka, ali ne smijemo negirati vrlo jake osjećaje koji postoje s naše strane, ali i s njihove. Zato sam uspio sročiti neke rečenice u kojima sam govorio o tome da se korak po korak mogu poboljšati odnosi na onim područjima gdje se možemo složiti, a isto tako sam vidio i gdje se ne možemo složiti. I nadam se da će velika većina članova ovog odbora kao i cijelog parlamenta to e, shvatiti. Nadalje u izvješću govorimo o tome da trebamo podržati potrebu za novom infrastrukturom i mi e, smo se podržali da se ponovno otvori prava, misija Europske unije u Teheranu. I nadam se da ćete i taj dio izvješća podržati. Podržavamo nadalje parlamentarnu suradnju koja bi trebala postojati između Irana i Europskog parlamenta. Predsjednik delegacije u Teheranu je kolegama dao prijedlog za parlamentarni dijalog na po području borbe protiv terorizma gdje postoji jak interes s obje strane i gdje postoji mogućnost da ispitamo kakvi su, kakav pristup imamo i mi i kakav pristup imaju i oni. I uglavnom to bi mogao biti način da se prodube interparlamentarni odnosi. Postoji također i pitanje vezano za ljudska prava. Ja sam e, član pododbora za ljudska prava i bavim se tim pitanjima i Također sam i e, koordinator zato i mislim da svi e, mogu samo ustanoviti da sam uvijek bio gorljiv e, zastupnik ljudskih prava. Ali ne želim napisati izvješće u kojem će stajati da tamo u Iranu nema nikakvih ljudskih prava. Ne želim napisati izvješće gdje ćemo samo biti popularni kod nevladinih organizacija u Europi. Ja sam pokušao napisati izvješće koje će pomoći da se situacija u Iranu poboljša i e, skromno želim e, ustvrditi da moj prijedlog udovoljava tom zahtjevu i molim da to pažljivo pročitate. Osvrnuo sam se na mali broj tema gdje bi moglo doći do napretka i mislim da bismo trebali početi u okviru političkog dijaloga i s dijalogom o ljudskim pravima. Osvrnuo sam se na e, smrtnu kasnu i tražio moratorij za smaknuće mladih ljudi, dakle maloljetnika. I mislim da je to možda realno područje gdje možemo napredovati. Postoji još jedno područje gdje sam se, na koje sam se usmjerio, a to je borba protiv droge, jer 80% smaknuća vezano je za kazne vezane za drogu. E, razgovarao sam e, sa e, Sirancima i oni su priznali i uvidjeli da njihova sadašnja politika borbe protiv droge nije dobra, da ne daje rezultata. I idemo za tim da se smanji broj smrtnih kazna vezano za e, droge i budemo li nešto uspostavili na tom planu i kada bi se u Iranu došlo do toga da se treba smanjiti broj smaknuća i smrtnih kazni vezanih za drogu, da bi to mogao biti mali, ali, e, malo ali značajna područja gdje bi se moglo napredovati na području ljudskih prava i mislim da je opravdano na to se usmjeriti. Nadalje pitanje je trgovine, razgovarao sam s odborom za trgovinu i e, ako recimo kažemo da podržavamo to da se započne proces ulaska Irana u svjetsku trgovinsku organizaciju. E, možda niste svi upoznati sa tom situacijom, oni su na samom početku tog procesa. Ali ući u VTO je zapravo jedan vrlo, vrlo dugačak e, proces. E, postupak traje jako dugo i to daleko je, te treba puno vremena da se dođe do punopravnog članstva. Ali to e, znači i mnogo toga što je u e, interesima, ekonomskim interesima Europe. Vjerujem da bi to bilo dobro za odnose između Europske unije i Irana, ali mislim da bi to bilo vezano i za druga pitanja kojima bismo se mi rado bavili, ali na jedan e, način gdje ćemo izraziti s puno dužnog poštovanja. Moram isto tako reći da od kad se potpisao sporazum o nuklearnoj e, energiji s Iranom, većina država je poslala tamo svoje ministre koje se bave pitanjima trgovine. Ali e, vidjeli smo također da su John Kerry i gospođa Mogherini tražili i više vezano za sankcije i banke i moramo tražiti još više da se to riješi. E, druga stvar koja je vrlo važna jesu ulaganja i količina ulaganja. E, nakon što su ukinute sankcije e, u Burmi, na primjer, to je jako povećalo ulaganja u tu zemlju. Predlažem da napravimo slično za Iran, odnosno isto. Nadalje, suradnja Europske unije i Irana u čitavom nizu sektora koje sada neću ovdje ponavljati, ali ne treba ponovno napisati dogovor o nuklearnoj energiji. Neki u SAD-u žele da se to ponovno napiše jer nisu nikada bili za to. Isto vrijedi i za Iran. Međutim, ti su ljudi u manjini i u SAD-u Iranu, a mislim da je u Europskom parlamentu oni koji tako e, na to gledaju da su u manjini. Dakle, ovdje ne ulazim u detaljnu analizu sporazuma o nuklearnoj energiji. To leži na ekipi gospođe Mogherini. Ja se ovdje više bavim sigurnošću civilne nuklearne energije, suradnje o tome što se treba raditi s izbjeglicama, zatim investiranje u škole, e, razmjene gdje bi ljudi odlazili e, s jedne strane na drugu i dakle mi moramo raditi na tome da imamo područje suradnje za obične građane u Iranu. I e, to je sve ono što se odražava u e, nedavnim kontaktima između njihovog ministarstva vanjskih poslova i nas. I e, još posljednje tema. Moram reći da sam se upustio u sve ovo, da zato što mislim da ako zaista uspijemo s Iranom imati neki smisleni odnos, da to može smiriti sukobe koji postoje u čitavom nizu zemalja od Libije do, do Jemena i u cijeloj regiji. Ja mislim da jednostavno kritizirati situaciju nije nešto što će dovesti ljude za e, pregovarački stol ali mislim da ako krenemo od nekih e, manjih elemenata gdje možemo napredovati, da se stvarno nešto može ostvariti. E, moramo znati kakvi su naši stavovi. Recimo, ja i moj klub smatraju kada se radi o tome da se podržava rješenje dvije države, da poštujemo i palestince i izraelce a isto tako ovdje se traži isto tako da se situacija poboljša na Bliskom istoku. U Iranu inače živi velik broj e, židova i ta židovska zajednica bi se morala također angažirati kako bi došlo do smirivanja izraelsko-palestinskih odnosa. I mislim da je to isto način gradnje međusobnog povjerenja i nadam se da ćete to uvidjeti. Postoji e, naravno ograničenje koliko e, izvješće može biti dugačko i zato ću podnijeti i e, amandmane. Ali ovi moji prijedlozi su prijedlozi o kojima sam ozbiljno razmislio i dakle tu ću vam ih podastrati. Radio sam konstruktivno svim klubovima zastupnika, kako bismo imali najbolje izvješće, a isto tako ću to napraviti u izravnim odnosima s Irancima, uključujući u moje posjeti sljedeći vikend. Hvala. Hvala. Ako vas dobro slušam, Miran nam pomogao postaviti najveći saveznik. Gospodin Prijeda, imate riječ. Mikrofon je uključen. Hvala, predsjedniče. Najprije bih želio zahvaliti kolegi Havitu na izlaganju te za njegov interesu za ovo pitanje. Naravno, pitanje je naše strategije prema Iranu nakon usvajanja nuklearnog sporazuma jako je važna tema. Razumijem gospodarske, trgovinske motivacije, Richard ih je sad naveo. Naravno, tu su i geopolitičke motivacije koje treba uzeti u obzir kada se govori o bližoj suradnji s tom zemljom. Osobno mislim da bismo trebali ipak biti oprezniji jer ovdje smo čuli nastup kolege koji je gotovo sa strašću nastupa ovdje, kada smo razgovarali prije godinu dana na plenarnoj o nuklearnom sporazumu, nadali, izrazili smo nadu da bi to moglo e, da bi mogle uslijediti neke reforme koje se tiču ljudskih prava u toj zemlji. To je bilo prije godinu dana. Sada kad usporedimo situaciju sa situacijom od prije godinu dana, moramo konstatirati da se pogoršala situacija. Broj pogubljenja 2015. bilo je najveće u 27 zadnjih godina. E, položaj žena je pogoršan, kamenovanje, ima sve više kamenovanja i tako dalje. Dakle, to je situacija. Dakle, meni je drago što je Richard podsjetio da je bio i bivši koordinator za temu ljudskih prava, jer to treba imati se na umu. Što se tiče smrtne kazne ne mogu se složiti s onim što stoji u stavku petom, jer se tu ne radi samo o razlici u mišljenjima između nas i Irana. Naš stav o smrtnoj kazni u svakom pogledu je u srži vrijednosti za koje se zalažemo. Dakle, moramo na to Tu se ne radi samo o prostoj razlici u mišljenjima. U stavku sedmom stoji da trebam pregovarati e, pregovore okvirne sporazume o partnerstvu, stavak 10. govori za, o liberalizaciji viznog režima za određenu kategoriju ljudi. Mislim da bismo prije toga trebali zahtijevati jamstvo ljudskih prava za uzvrat. I moje osobno uvjerenje je tako da ne smijemo Ne smijemo biti kratkovidni zbog ovog eh, nuklearnog sporazuma i mislim da moramo tražiti konkretno poboljšanje ljudskih prava i s tim u vezi htio bih da se ovo izvješće uravnoteži dodatno i balansira po pitanju prava. Eto, to sam htio reći i ja ću uložiti više amandmana po ovom pitanju. Uostalom traženo više navrata od socijalista da govore o Iranu, a ne samo o Saudijskoj Arabiji. Naime, oni su jako kritični prema Saudijskoj Arabiji, a jako su prijateljski nastrojeni prema Iranu. Dakle, ta, taj savez, odnosno simpatija socijalista prema iranskim šitima je problematična. I think we have to be a little bit shorter. Mislim da ćemo morati biti kraći malo izlaganjima. Gospodin Mogrini će doći, a Imamo još desetak govornika na popisu. Gospodin Lic ima sada riječ. Treba mi manje od minute. Samo želim naglasiti na situaciju. Hvala Richardu i gospodinu Predi što su spomenuli pitanje smrtne kazne. Oko tisuću ljudi je bilo u takvoj situaciji prošle godine u Iranu, tako da se moramo doista usredotočiti na to pitanje. Iranska e, iranska dijaspora Njemačkoj to zahtjeva i tako u svakako trebamo se time pozabaviti. Hvala gospodine Tanok, izvolite. Ne, gospođa Fotiga. Hvala predsjedniče. Ja bih žela pokrenuti dva pitanja kao prvo pogubljenja. I se ne radi samo o broju pogubljenja, već o cjelokupnoj dinamici u okviru ovog e, takozvanog umjerenog režima u Iranu. Naime, i po tim umjerenim režimom, režimom broj pogubljenja je zabilježio porast. To je veliki problem po mišljenju. Kao drugo, pitanje regionalne sigurnosti. O čemu se ovdje radi? Koja je uloga Irana u podršci Asadu? Koji je njihov doprinos u rješavanju sirijske krize? Zatim, uloga u borbi protiv terorizma. Prema organizacijama kao što su Hamas i eventualno i volja Irana da stane na našu stranu u borbi protiv terorizma. Toliko hvala. Hvala, gospođa Šake. Hvala predsjedavajući. Hvala tebi, Richarde, na uloženom trudu želim što dosta kasno odgovaramo na ovaj nuklearni sporazum, no bolje ikad nego nikad. Ja sam zbavila trgovinskim aspektima u okviru INTE, tako da se neću time sada ovdje pozabaviti, no mislim da je uloga našeg parlamenta da imamo široku agendu u odnosima s Iranom, ali ne smijemo biti naivni. Sustav e, u ovoj Islamskoj republici u kojoj ima velike razlika između trdolinjaša i reformista, stvara velike probleme. Mislim da bi prava ljudi morale biti na prvom mjestu, nedostatak demokracije i slobodnih izbora i nedostatak doista pravog privatnog sektora, velika razina korupcije i doduš doista, kao što su kolege rekle, sponzoriranje, odnosno podrška terorizmu i podrška sad ovom režimu koji dalje bombardira vlasti narod. Mi smo imali tri posta Iranu i s ovim odborom i znam da je poslo jako jasno kako su veliki dvog problemi s jedne strane, a s druge pak strane do koje mjere je iznimno važno i nužno da se usredotočimo na ljudski kapital koji je najveći kapital te zemlje, dakle visoko obrazovano stanovništvo koje je spremno ponovo stupiti u kontakt sa svijetom, no narod je taj koji plaća cijenu nedostatka slobode. Mi smo govorili o velikom broju pogubljenja, ali mislim da moramo doista naglasiti isto tako prava žena, nedostatak E, slobode medija, online sloboda i sloboda izražavanja. Sada imamo mogućnost za suradnju u nekim drugim sektorima kao što je posredstvom energetske politike. Dakle, vidim ja ovdje i mogućnosti i velike probleme koje treba rješavati. Mislim da to treba raditi ne bivajući naivni, već trebamo biti što je moguće realniji. Hvala, gospođa Sakorafa. I simfonija tu i... Sporazum od prošlog srpnja i povlačenje sankcija izveo je Iran iz izolacije u kojoj je bio i naglasio konstruktivnu ulogu koju može igrati na Bliskom istoku i u međunarodnom gospodarstvu i omogućuje njegov doprinos gospodarskom rastu. Od tog trenutka Iran e, sudjeluje u rješavanju sukoba u području i mi to smatramo, nadziremo i smatramo jako pozitivnim, no postoje frakcije u području, odnosno strane u tom području koje pogoršavaju vjerske odnose i ovo je jako teška situacija za Irance. Jako je dobro što se napreduje u očuvanju dijaloga i izgradnji međusobnog povjerenja. Mi želimo nastaviti održavati ovaj dijalog, imati konstruktivne odnose s Iranom. Želim čestitati gospodinu Havitu na njegovom radu. Mislim da je ovo doista ravnoteženo izvješće koje se bavi brojnim izazovima koje imamo iz no željela bih e, naglasiti da nema jas dovoljno jakog spomena pitanjima ljudskih prava, pitanje prava žena, manjina i tako dalje. S obzirom da sad imamo konstruktivnu konstruktivni temelj na koji možemo nadograđivati svoj trud, mislim da parlament trebao biti jasniji po ovom pitanju sa ciljem da jednostavno možemo zajamčiti poštivanje ovih prava na temelju međunarodnih načela. Ja doista vjerujem da je ovo pozitivno izvješće da ide u pravom smjeru i, da želim reći da ga podržavamo. Hvala lijepa. U prvom redu zahvaljujem e, izvjestitelju Hauitu na njegovu radu. Kao što smo već rekli, sadrži mnoge važne aspekte, ali naravno e, moj klub će e, predati amandmani. E, trebamo imati pojačanu suradnju sa Iranu, na primjer kod zaštite okoliša i inovativnim tehnikama. Tu možemo mnogo toga postići o tome je već mnogo govoreno. U, s time u vezi me zanima naravno i energetska politika Irana. E, oni moraju postići e, promjenu koncepcije. E, naravno, tu nas zanimaju naročito i ljudska prava u Iranu, to jest u odnosu na nas, E, došlo je do velikih promjena. E, po prvi puta e, smo naišli na odbijanje kad smo govorili o ljudskim pravima. Mislim da tu promjenu moramo koristiti. Ovdje moramo postići niz stvari moramo konkretno e, potaknuti neka pitanja. E, zahvaljujem na suradnji s kolegama i mislim da ćemo dobiti vrlo dobar izvještaj. Hvala. Ne gospodine predsjedniče. Govorit ću poljski, da budem precizni. Moramo osigurati ravnotežu u islamskom svijetu. E, šitska manjina, i ako se pokaže da e, e, će i Iran e, pristati na naše e, prijedloge, onda će se islamski svijet okrenuti protiv njega, e, naročito suniti. E, to će utjecati na Siriju i Asada. Tisuće kršćana i alevita će morati pobjeći u Europu. Mislim da moramo osigurati da poštujemo manjine, uključujući šite u muslimanskom svijetu. Hvala predsjedniče. Mislim da je ovo dobar izvještaj. To je pristup koji je dobar. To je postepeni pristup koji vodi naše odnose s Iranom. E, to nije kao neko klatno koje ide iz crnog u bijelo, sve ili ništa. Sada se vraćamo u normalno partnerstvo. E, E, Iran je važna zemlja u toj regiji, e, to nije parija, ali e, to još nije normalni partner. Moramo ići postepeno, moramo biti budni, moramo u potpunosti inzistirati na provođenju nuklearnog sporazuma. To je prvi uvjet. A budnost militarizacije regije. E, to ste spomenuli u članku 20. Ne smijemo e, relativizirati poziciju Irana. E, ne smijemo dozvoliti njihov pristup balističkom programu koji se zaoštrio. Druga budnost se tiče Sirije ja e, sam zato da Iran bude na stolu. E, e, Iran je važan u pitanju Sirije. Međutim, Iran još nije dao rezultate u svom pristupu još jedna točka koju se, kojom se moramo baviti, moramo biti budni. Hvala predsjedniče. I ja bih pozdravio e, ovo što je učinjeno na ovom odličnom izvješću. E, izvještaj je važan, Iran je važna zemlja. Moramo osigurati da naš odnos e, s Iranom bude zdrav. Naročito me zanima ono što je rekao Richard E, ove odnose mora shvatiti pozitivno. Brine me e, Sirija. E, to ima ogroman globalni učinak. Iran može igrati pozitivnu ulogu. Moramo raditi na odnosima tako da Iran može igrati tu ulogu. Još jedno područje koje je u pitanju je nasilje među sektama E, mislim da tu Iran mora igrati važnu ulogu. Ako to stalno bude raslo, onda ćemo svi biti pogođeni tim teškoćama. Vidimo u prošlih nekoliko tjedana koliko je života izgubljeno zbog toga. Što se tiče ljudskih prava, e, potpuno poštujemo ono što je Richard učinio sada i u prošlosti Pozdravljam njegov pristup, ali moramo osigurati da je taj pristup dosljedan kako ne bismo završili u poziciji e, u e, situaciji gdje će reći, drugi reći da imamo dvostruke standarde. Pozdravljam i suradnju na mnogim područjima. E, mislim da kroz ovu suradnju možemo postići bolje odnose naravno predat ćemo i naše amandmane. Hvala predsjedniče. E, dvije točke. Zahvaljujem izvjestitelju na odličnom tekstu o Iranu. E, zahvalio bih gospodinu Predi e, što se zalaže za ljudska prava u regiji. Ljudska su prava univerzalna i, i E, tako moramo biti budni i u susjednim e, regijama, na primjer u Srednjoj Aziji. Ono što bih želio reći, o tome ćemo dati amandman, e, sada je već vrijeme da imamo stalno izaslanstvo Europske unije u Iranu. To je bitno i mislim da o tome treba razmisliti. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče. Tehnička primjedba. Ako imamo ograničeno vrijeme, e, e, izvjestitelj ne smije dobiti previše vremena i to ograničava vrijeme za druge e, govornike. izvještaj nije ravnotežnost. Evropska unija ne smije biti mekana kad se radi o ljudskim pravama i demokraciji. E, e, odnosi Irana i Europske unije. Mi smo odgovorni za održavanje duha pregovora kako bi e, koristilo to i ljudima u Iranu i u Europskoj uniji E, e, e, Iran, moramo to znati, je još uvijek teokratski režim koji ne trpi nikakvu oborbu, a pomaže i Hezbolama i Sirijcima. Razvoj parlamentarne dimenzije između odnosima u Irana i Europske unije E, a neke druge e, izbori se e, zanemariju. 60% registriranih kandidata nisu smjeli izaći na izbore. Tri, izvještaj ne uzima u obzir smrtnu kaznu E, to je e, veliko podcjenjivanje. 2400 smaknuća smo vidjeli u posljednjih e, nekoliko godina. Više nego u prošlosti. Iran još uvijek ubija i to je snima smrtnu kaznu za maloljetnike trebamo tražiti suradnju poštujući međunarodne standarde. E, ljudska prava su dio toga. Ahmed Shahid, posebni izvjestitelj e, za e, Iran, je rekao situacija za ljudska prava se pogoršala u Iranu. Peto, izvještaj podržava Iran da se pridruži svjetskoj trgovinskoj organizaciji ali e, e, e, vojska u Iranu kontrolira vojnu industriju. Evropska unija pokazuje dobru vjeru, a Iran u međuvremenu pomaže Siriju, zove uz rušenje Izrael. Sve to nismo uzeli dovoljno u obzir. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. E, Republika Kina je odgovorna za najveći broj smaknuća. U Iranu je smaknuto tisuću ljudi, javna smaknuća E, na dizalicama su postala preferirana metoda jer se onda smaknuća mogu iz daleka gledati. Moram reći da je e, izvještaj e, uravnotežen. Ja ću predati amandmane kako bi se to uravnotežilo. Znam da Iran može biti faktor stabilizacije u regiji. Imamo do jedan, do jedan sat 14. ovog mjeseca da predamo amandmane. Prema tome vremena je dovoljno. Hvala lijepa. Richardu Howitu na ovom nacrtu. Mislim da je u redu da koristimo cijeli potencijal suradnje sa Iranom E, i tu si ti e, predočio sve važne aspekte. E, spominje se osnivanje izaslanstva Evropske unije u Iranu, to je dobro. Međutim, slažem se s kolegama kad se govori o uravnoteženosti. To me podsjeća na moj izvještaj o toj temi prije 15 godina imali smo sličnu uh, uh, situaciju. Imali smo katamija, imali smo reforme koje su išle i dalje nego današnje reforme. E, imali smo prema tome e, jednu uh, atmosferu buđenja. E, dvije, četvrte e, je onda ta situacija prestala. E, e, kolege koji nisu smjeli nastupati na izborima su onda stupili u štrajk glađu. Ova razlika između formalnih i neformalnih struktura u zemlji je važna imamo ustav predsjednika i tako dalje ali imamo i one koji u stvari e, imaju moć u rukama e, čak i na gospodarskom području e, imamo vjerske institucije koje imaju mnogo novca i upravljaju velikim dijelom ekonomskih struktura E, mislim da to uopće nije u skladu s načelima svjetske trgovinske organizacije i o tome treba razgovarati s Iranom. U na to treba također ukazati. Thank you. I very much agree. Hvala, zaista se slažem s pristupom kolega e, Prede i kolegice HAKE i naravno s drugim. E, ja se nadam da će e, Richardov pristup e, izraziti puno dobre volje i dati puno nade. Ali sada je trenutak da smireno o tome razmislimo i ne srljamo definicija kolege Danžana da Iran nije normalni partner, da je to ono što treba biti ključno u našem pristupu. Jer tamo se režim nije promijenio i to jest činjenica. I to smo već čuli danas. U e, posljednje e, vrijeme, posljednjih mjesec dana, State Department SAD-a je u svom izvješću okvalificirao Iran kao glavni sporazor terorizma. Ono što je treba biti bitno, to je da ljudska prava i e, ispunjavanje nuklearnog sporazuma moraju biti preduvjet. To mora biti lakmus test za naše odnose. A u ovom času potezi iranske strane nisu uvjerljivi. Primjerice, smrtna kazna u članku petom se o tome govori. Danas mi jasno osuđujemo Bahrein zato što je uveo smrtnu kaznu. A to bi bio primjer dvostrukih mjerila Europske unije. A ovdje u članku 5. E, uviđamo da postoje razlike između pristupa Europske unije i Irana. I e, tu postoji izlika da e, se za one koji se bave drogom, da za njih postoji samo smrtna kazna, jer se drugo ništa ne može napraviti, pa to je samo izlika. E, nadalje, postoji i e, e, radna skupina za financijsko pitanja čije bi se preporuke trebale uzeti u obzir. Nadam se da ćemo imati dobru suradnju s izvjestiteljem. E, kao predstavnik EPP-a gdje sam e, izvjestitelj u Sjeni. U prvom redu mi moramo s evropske strane učiniti sve e, da pokažemo da ćemo se držati sporazuma, ali toga se moraju držati i Iranci. To ničim ne treba biti narušeno moramo naravno graditi povjerenje. Moramo imati potrebne kontrole. E, to treba osigurati. Istovremeno e, je u, točno, to smo čuli, e, da ova veza sa Sirijom postoji i da trebamo Iran kao saveznika u prestanku rata u Siriji. E, izbjeglice koje su rezultat tog rata, to se pitanje može riješiti samo ako Iran bude igrao konstruktivnu ulogu E, isto se tiče i e, Saudijske Arabije. Ako stvari ne budu funkcionirale tu imat ćemo vrlo loših posljedica za nas. E, kako ja gledam iransku raspravu ili njihovo stajalište? mislim da oni neće e, e, shvatiti kao e, čvrstoću Evropske unije ako budemo prebrzi, prenagli. Moramo zadržati određeno dostojanstvo, inače bi moglo doći do nesporazuma. Ministar gospodarstva Njemačke je E, već tri dana nakon potpisivanja sporazuma odjurio u Iran. Mislim da si time ne činimo uslugu. To svi znamo. Moramo također utvrditi mm, da je ta zemlja podijeljena. Imamo vjerski dio, e, imamo podjelu u političkom smislu vjerski e, e, dio radi i dalje. Predsjednik Ruani i drugi ljudi su sada na državnoj strani pokazali veću otvorenost. Tu otvorenost mogu pokazati jer e, zemlja treba otvorenost i suradnju zbog dobrobiti naroda. Tamo imamo vrlo obrazovane mlade ljude E, sve to doprinosi stabilnosti. Međutim, također trebamo reći da je iz toga proizašla šansa i tu moramo iskoristiti da e, dalje gradimo odnose. To je moguće. E, ako se u nuklearnom sporazumu ne bude držalo pravila, doći će do sankcija ako da ta mogućnost eh, ne, bi postojala onda bi se situacija mogla promijeniti moramo dakle imati na umu ove instrumente koji postoje eh, trebamo rješavati situaciju korak po korak kao što je već ukazano moramo pa, e, gledati na to da se regija pozitivno razvija. E, e, stanovništvo želi reforme, oni su orijentirani prema Europi. Mm, mm, mm, Ovi izbori u Tehranu nam daju nadu E, moramo također e, paziti na to da se svi e, oni koji to žele mogu kandidirati. To za sada nije slučaj. To je opet ona druga strana medalje. Richard, drago mi je da e, parlament tu igra e, ulogu, međutim e, parlament ne smije ići tamo. Bili smo tamo, postigli smo sporazum, Iran će sada doći k nama, imaju naš poziv. Mi ćemo sada obnoviti naš poziv novom parlamentu koji će doći u Strasburg ne, mi ne možemo dva puta za redom putovati u Iran. E, trebamo slijediti određeni red. E, srdačno zahvaljujem izvjestitelju i dajem mu riječ. Gospodin Jurik se objavio za riječ još prije. Puno hvala. Naša e, diskusija se nepotrebno bavila pitanjem smrtne kazne. Nepotrebno dugo. Ovo bi se izvješće trebalo usmjeriti na legitimnu zabrinutost za sigurnost koju izražava Izrael. Odsudno je da Iran ne smije biti izvor antisemitske propagande. Moramo također biti sigurni da bilo kako izvješće koje se bavi pitanjima sigurnosti u regiji, da bilo kako takvo izvješće e, mora e, jasno reći da e, Iran ne smije tako postupati. I to moramo reći izrekom. Nema razloga da se šuti o tome. Postoji jako velik broj e, pitanja, uključujući ekspanzionizam e, e, ISO, tu bi Iran stvarno mogao biti protuteža. I tu nema isprike, jer naši bi se prijatelji mogli naći u opasnosti pa stoga moramo biti sigurni da te probleme možemo mm, pretpostaviti još u zametku. Što se pak tiče same smrtne kazne, zakon se mora poštovati, ali ne zaboravite da u Sjedinjenim američkim državama također postoji smrtna kazna, a mi ne kritiziramo na isti način SAD. Prema tome, moramo se usmjeriti na ono što dovodi u opasnost ljudske živote, a to je stav Irana o Izraelu i podrška Hezbolahu. Ne smijemo dakle se baviti sekundarnim pitanjima. Inače, e, šteta što je uloga Irana u sirijskom ratu se povećala, ali mi smo također pridonijeli tome da se taj e, pitanje tako nastavlja, a i Rusija je tu imala određenu ulogu. E, hvala svima na primjedbama, budući da je visoka predstavnica već došla, E, bit ću kratak. Moram reći mom prijatelju, gospodinu Predi, da sam svjestan tih problema i zato sam pažljivo birao riječi i govorio sam o legitimnim interesa tih zemalja, o tome da u legitimno zahtjevi za sigurnost moraju biti poštovani i isto tako vezano za legitimnim zahtjevima za sigurnost u regiji. Slažem se i s gospodinom Kanom da moramo raditi na dezeskalaciji između Rijada i Teherana. A znamo da u Iranu postoji veliki sektarizam e, mi u ovom parlamentu moramo pomoći ne da se to poveća, već da se smanji. Radili smo dakle u tom duhu i e, molim vas da pažljivo pročitate ovo izvješće. Ono nije izvješće usmjereno niti protiv Saudijske Arabije, niti protiv Irana, već jednostavno za mir. E, nisam, dakle, ispitivao sada Iran i njegovu ulogu u drugim e, u drugim sukobima, ali situacija nije tako jednostavna E, ne radi se o tome da netko sada sjedi u Iranu i izdaje e, naredbe, recimo vezano za Jemen i slično. E, oni su sigurno jako uključeni u rat u Siriji, ali isto tako mogli bi igrati veliku ulogu u borbi protiv Daesha. Oni jesu igrač u regiji gospođo Šake koja se zaista zanima za situaciju u regiji. Da, bilo je, došli su izbori i svi su govorili o kvaliteti tih izbora. E, o, oprostite, ali ja volim gledati ljude kada im govorim. E, znam što svi kažu o kvaliteti e, izbora, ali Postoji i činjenica da su ti izbori odgođeni i e, to zato i nam govori o tome kada je ovo pisano. Postoji također i e, činjenica da je to jedan e, izvješće koje želi imati dugoročni pristup svim pitanjima. Postoji u Iranu mnogi oni koji su na e, linijaši, ali ima i mnogo pragmatičnih ljudi. E, razmišljao sam o mnogim amandmanima, onaj amandman gospodina Bihnera, gospodin Sarius Volski, govori da je sve ovo neka vrsta Fata Morgane. Ja ne mislim da je to tako. Moramo jednostavno biti realni i mislite se sada otvara mogućnost za to. Gospodin Kilan, e, Kelam kaže da e, moramo imati e, određene preduvjede i ja se s time ne slažem. mi dolazimo iz različitih klubova zastupnika i trebali smo u našom suradnjom ostvariti uravnoteženo izvješće. Dakle, imamo i rok, e, međutim, predsjedavajući nije govorio mikrofon kada je rekao kada je rok Danas imamo e, mogućnost da razmijemo mišljenja e, povodom 20. godišnjice sporazuma o sveobuhvatnoj zaprani nuklearnog testiranja. 146 e, država je ratificiralo ovaj e, sporazum. Moramo sada gledati na to da u 84 zemlje se vrše inspekcije. E, znamo, međutim, da Sjeverna Koreja i dalje vrši testiranja usprkos e, mnogim potpisnicima sporazum ili ugovor još ima mnoge slabosti. E, imamo tu problema i drugih problema osim e, zabrane testiranja. Upravo smo diskutirali o Iranu. Federika, zahvaljujemo ti što si bila tamo Mislim da to pomaže u, provedbi sporazuma. E, tu imamo važnu zadaću. Moramo iskoristiti priliku da postanemo politički aktivniji no što smo bili do sada. E, stoga mi je jako drago e, da nije samo kod nas danas potpredsjednica, već i e, tajnic, e, tajnik e, organizacije za sveopuhvatnu zabranu nuklearnog testiranja. Sada predlažem da iskoristimo vrijeme, imamo vremena do 5 do 10 sada ćemo dati riječ Federiki Mogherini i izvoli much. Uh, uh, hvala dopustite najprije da vam kažem da sam jako zadovoljna biti danas uh, s vama, svima vama, osobito s doktorom Zerbom s kojim sam radila u Beču prije koji tjedan i proslavili smo 20. obljetnicu sveobuhvatne zabrane nuklearnih pokusa i isto tako razmišljao o tome što nam je raditi u narednih 20 godina, a i više kako bi taj sporazum e, i organizacija najbolje moguće funkcionirali. Najprije vama, predsjedniče, želim zahvaliti što ste organizirali ovaj sastanak. Mislim da je od iznimnog značaja organizirati ovakvu raspravu na odboru za vanjske poslove. Uloga Europskog parlamenta je od ključnog značaja za budući rad, na to ću se za koji trenutak. Dakle, mislim da je jako važno što smo se danas e, našli. I želim se doista iskreno zahvaliti svom prijatelju Lasinu On je ovih godina radio na ovom sporazumu sa predanošću i energijom koji su iznimni, moram reći da smo doista kvalitetno surađivali. Moram to reći prije nego što sam stupio na ovaj e, položaj i zahvaljujući njegovom čelništvu organizacija je već e, imala dobre ostvarila dobar napredak e, i tako će nastaviti. Ovaj sporazum u sveobuhvatnoj zabranju nuklearnih pokusa je jako učinkovit 20 godina nakon početka, dakle e, potpisivanje 96. nuklearno testiranje anomalija. Vi ste rekli malo prije da je to prestalo, ali u biti možemo zasigurno reći da 20 godina nakon potpisivanja je to prava anomalija i e, međunarodna zajednica koja inkarnira sveobuhvatnu zabranu nuklearnih pokusa e, se maksimalno tome protivi. Organizacija je učinkovita organizacija, organizacija ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa tu imamo pravu mogućnost nadzora, u tom u okviru te organizacije radimo nešto što ne može nijedna pojedinačna e, država raditi, dakle prikupljanje analiza podataka iz diljem svijeta s ciljem da se razvije taj sustav koji je impresivan i koji dolazi iz zemalja koje su iznimno raznolike, različite jedne od drugih. Time pokrivamo 85% i revizije smo također napravili. Ponovno ovdje želim odati počast radu doktora Zerboa i cjelokupno njegove ekipi koja radi na tome. Želim naglasiti značaj međunarodne tehničke suradnje stručnjaka zemalja koje su različite poput Izraela, Irana, Rusije i Sjednjih američkih država koje zajedno rade na ovom zajedničkom naporu i rade na izgradnji kapaciteta i svim mogućim aspektima. Moram reći da Europska unija i sve naše države članice su odigrale važnu ulogu u ovom radu. Europska unija jest i nastavit će biti ključni, e, ključna podrška, ako mi dopustite taj izraz, radu ove organizacije. Svih 28 država članica ratificiralo je sporazum, mi redovito e, vršimo kont održavamo kontakte i sa zemljama iz aneksa iz dodatka drugog i to radimo na koordiniran način, dakle radimo na univerzalizaciji, dajemo znatna sredstva preko 18,5 milijuna eura i pružamo tehničku stručnu pomoć. Dakle, kao što sam rekla, Spomenula sam e, aneks e, dodatak drugi koji je potreban e, za univerzalizaciju sporazuma i kako bi sporazum stupio na snagu. Mi osobito radimo sa ovim dvijema zemljama na koordiniran način i s drugim partnerima i uz podršku organizacije i bavimo se prvenstveno sigurnosnim brigama država, bavimo se regionalnim pitanjima o nekima ste raspravljali upravo preko trenutak. I inzistiramo na sigurnosti i civilnoj i dobiti za civile ovog sporazuma i organizacije i bavimo se time da je ovaj sporazum jako relevantan, što je jako važno našim američkim prijateljima. Želim naglasiti ovaj dodatak od dvije zemlje, da imamo jako važnu ulogu ovog parlamenta. Ja sam sama bila zastupnica u svom nacionalnom parlamentu i tom prigodom smo se i upoznali sa kolegom Zarbom, nam da je uloga nacionalnih parlamenta ključno značaja. Na kraju će odluka o ratifikaciji biti nešto što će počivati u rukama parlamenta, barem u demokratskim državama, tako da rad s vašim kolegama, kontakt s vašim kolegama u nacionalnim parlamentima ili drugim e, međunarodnim i međuparlamentarnim e, forumima jeste od velikog značaja kako bi se stvorio konsenzus za napredovanje po ovom pitanju. Naravno, na parlamentu je, na ovom Europskom parlamentu jeste da nađe najbolji način kako to ostvariti. To bi se moglo raditi ili o e, rezoluciji, o mreži, kako učinkovito raditi na međuparlamentarnim susretima, ali isto tako može se i individualno stupati u kontakt sa zastupnicima iz nacionalnih parlamenta, osobito kada se radi o ovom dodatku od dvije zemlje. I sigurna sam da će organizacija organizacija ugovor sveobuhvatno je zabran nuklearni pokus, a na tome raditi. Mi smo vjerodostojni, imamo sredstva, imamo kompetentnosti, raznolikost kako bismo došli do svih dionika diljem svijeta. Dopustite također da kažem da imamo i kapacitet da surađujemo sa civilnim društvom, građanskim društvom, nevladnim organizacijama i čitavom mrežom humanitaraca, mislim na PNND, parlamentarce drugu parlamentarac koji se bore za razoružanje i nuklearno razoružanje. Zadnji element, regionalna dimenzija. Ovdje se zalazi u jedan aspekt koji je jako zanimljiv geopolitički promatrano. Osobno sam jako uvjerena u to da simultana ratifikacija u nekim zemljama može pružiti jako zanimljiv temelj u ključnim eh, regijama Mislim da mogućnost e, rada na simultanu ratifikaciji u Indiji i Pakistanu bi dalo, uputilo jasan, jasnu poruku e, druga, drugo simultana ratifikacija mogla bi se održati u Izraelu i, in, i Egiptu. Dakle, to su mjere izgradnje povjerenja, sigurnosti i izgradnja zone zabrane nuklearnog testiranja može biti jako važna na Bliskom istoku, a to je nešto Europska unija podržava. I to je taj međunarodni okvir koji smo svi, eh, na kojem smo svi radili i koji smo podržali. Naravno i ovo je ciklus ili što je starije kokoš ili jaje, dakle možemo čekati da se nešto dogodi ili možemo tražiti da, ili možemo inicirati tako što pa da se ide dalje. Dakle, ja sam uvjeren u svakom slučaju da je da ovdje postoji mogućnost da se izgrade situacije u kojima će svi biti na dobiti čak i u najzahtjevnijim regijama. Sada ću E, stati sa svojim izlaganjima, predat ću riječ e, svom prijatelju Lasinu koji je puno stručniji i koji će iznijeti više pojedinosti o ovome svemu. Dakle, ona može govoriti o svom svakodnevnom radu. Ja vam želim svima zahvaliti i vama i njemu. Hvala vam što ste nam pružili mogućnost e, da ovu 20. objetnicu proslavimo i sa jako konkretnim sadržajem. Hvala. Hvala lijepa da ste spomenuli ovu parlamentarnu e, dimenziju i potičam vas da ćemo imati e, i sanak e, sa drugim parlamentima u, e, u rujnu. se sebi, izvolite. Hvala lijepa. Hvala vam gospodine predsjedniče, gospođo Mogherini. Hvala vama. E, hvala vam, poštovani zastupnici, što ste me pozvali da vam govorim o sveobuhvatnom, o sporazumu za sveobuhvatno zabrani pokusa. Mi smo se već sastali sa gospođom Mogherini e, kada sam ja pokrenuo moju radnu skupinu prije tri godine. Gospođa Mogherini je zaista pokazala e, da se zalaže za tu temu i predvodila je u tome da se tema nađe na, <clears throat> kao jednoj od prioritetnih tema. Zašto? E, mnogi ne govore o e, sporazumu o sveobuhvatnoj zabrani fokusa, ali Europa bi morala jer ona predstavlja 46% te e, zabrane. Moramo dakle malo pomalo finalizirati sustav verifikacije i moramo i dalje raditi na podršci koju prijemo od Europske unije. E, zato vas mi moramo obavijestiti o tome što smo postigli i vi ste glavni dionici, vi smo dobili vašu financijsku i političku potporu i moramo vidjeti kako zajedno možemo nešto napraviti za međunarodnu mir, međunarodni mir i sigurnost. Drago mi je što sam došao ranije i slušao vašu raspravu o Iranu. I e, od toga ću početi. Bilo mi je zanimljivo čuti kako vi pristupate tematici Irana i što namjeravate napraviti u budućnosti. Gospođa Mogherini uvelike se zalagala da e, sporazum o sveobuhvatnoj zahrani pokusa e, bude vezan sa dogovorom o Iranu. E, kao čelnik organizacije mislit ćete da sam netko tko će stalno govoriti o tom sporazumu o zabrani pokusa. Međutim, mislim da je to mjera za izgradnju povjerenja i da bi bilo dobro da Iranci zaista razmotre o tom sporazumu o zabrani pokusa. Jer nekako nismo nikada mislili da bi Iran mogao potpisati sporazum o zabrani pokusa. Zašto ne? Oni su pokazali dobru volju. Ja sam se susreo s njihovim ministrom koji je e, zanimljiv čovjek, e, dostojanstven čovjek i onda sam govorila s njim o ovom postupku korak po korak. Kada bi e, Iran ratificirao taj sporazum, mislim da bi bilo mogućnosti za vas u Europskom parlamentu da nekako tražite da se ojača ono što je dogovoreno prije par mjeseci i tako bi se Iran opet vratio u međunarodne forume. To je eto prilika za koju mislim da se ukazuje. Govorili smo također o Siriji, to je propala prilika i e, znamo da nije nužno da Sirija potpiše kako bi sporazum stupio na snagu. Međutim, u toj regiji kao mjera izgradnje povjerenja, ako bi e, Sirijci došli i potpisali e, konvenciju protiv kemijskog oružja i e, kada bi se Sirija potpisala i ratificirala ovaj sporazum o zabrani nuklearnog naoružanja, odnosno pokusa, to bi e, bilo dobro. Gospođa Mogherini treba zaista predvoditi otići u osam zemalja koje još nisu dio toga. Naročito je SAD, jer predsjednik Obama je 2009. godine jasno rekao da želi da se konvencija o zabrani pokusa dovede pred američki senat. Međutim, on nije imao dovoljnu potporu u parlamentu. I takva je situacija u Americi. Predsjednik može imati najbolju volju da to napravi, ali ako nema dovoljno E, zastupnika koji će ga slijediti ništa od toga. I uglavnom sada se ovdje nalazimo o, e, to, ovdje u e, Europskoj uniji, Europskom parlamentu gdje dakle vi možete raditi na ratifikaciji i u osam E, zemalja koje su još preostale. Ne možete 40% vašeg proračuna uložiti u nešto <clears throat> i onda to nećete na kraju potpisati. E, prošlo je već 20 godina i nadam se da nećemo čekati još 20 godina. E, prije dva tjedna, odnosno deset dana, bilo mi je čast da sam mogao s predsjednikom Natanjahom o tome razgovarati. Govorili smo 40 minuta, mislim da je to bilo dovoljno da e, pregledamo određen e, broj tema i vidjeli smo što Izrael želi ostvariti na međunarodnom planu. Kao što smo rekao, predsjednik vlade Netanjahu će ići u Afriku, otići ne samo u države istočne Afrike, već i zapadne Afrike kasnije. I e, govorilo se o tome kako možemo privući e, pozitivni pristup vezano za ono što bi Izrael mogao napraviti. A ja sam e, doveo e, tu u pitanje i neku fleksibilnost oko zabrane nuklearnih pokusa, jer oni nemaju što izgubiti, a puno toga mogu dobiti. Izrael može pridobiti simpatije i regionalno i onda se može početi rješavati palestinsko e, pitanje, e, a to ste vi danas spominjali o rješenju s dvije države, što je ono što međunarodna zajednica želi. Dakle, možemo tu e, krenuti od međunarodnih pitanja i riješiti i neka regionalna pitanja. Želim još samo reći da smo s vašim novcem napravili dosta. 90% e, posla je sada ostvareno. A međunarodna zajednica je dobila ne samo sustav za praćenje i kontrolu. E, mnogi su to tražili i e, državni tajnik Kerry je o tome govorio. To je uspostavljeno iako sam sporazum još nije stupio na snagu. A to je nešto što sad smo čuli pitanje Sjeverne Koreje koja predstavlja problem. E, dopustite mi da kažem da sam frustriran kad kažem da kada se e, govori o Sjevernoj Koreji da ljudi nikada ni ne misle o Sjevernoj Koreji i ovaj sporazum o zabrani nuklearnih pokusa jer ovaj bi sporazum mogao pridonijeti kada bi Sjeverna Koreja to potpisala i ratificirala, dakle pridonijeti miru na Korejskom poluotoku. Mnogi o tome uopće e, ne misle, a ja smatram da možemo zajedno raditi na tome. Jer Europa može nešto napraviti i izvršiti konstruktivni pritisak kako bi se nešto ozbiljno na to napravilo. Jer vi dajete novce, 40% proračuna dolazi e, iz Europe i prema tome treba nešto napraviti kako bi malo pomalo ovaj sporazum stupio na snagu. To želimo i to želimo već 20 godina. Mogao bih nastaviti još dugo govoriti, ali mislim da je sada došlo vrijeme da vi postavljate pitanje. E, mogli smo govoriti o različitim stvarima, gospođa Mogherini je spominjala sustav međunarodnog nadzora, govorili smo o ratifikaciji, ali eto, trebamo vas kako bismo više napravili s tim sporazumom. Hvala. Hoću Hvala lijepa. Hvala lijepa. Govorit ću kao član zemlje koja e, je domaćinom e, sporazuma o zabrani nuklearnog testiranja i zemlja koja je uvijek sretna da slavi rođendane bilo kakve vrste. E, nuklearno testiranje truje okoliš i političku klimu, to dovodi do izolacije i straha. E, vlade troše ogromne svote novca da e, grade arsenale e, nuklearnog naoružanja. moramo misliti i na atmosferu u kojoj se donio sporazum o zabrani. Svi koji su bili tamo izaći će iz sporazuma kao drugačija osoba. Šteta je stoga velika što sporazum još nije stupio na snagu u drugim zemljama E, na nama je da, ali ne samo na nama, da dižemo svijest o tome. Međutim, usprkost e, važnosti, e, moramo znati da znanstvena istraživanja sada brane ljude i od prirodnih nepokoda. Nesreća u Jukošimi je pomogla japanskoj vladi da dade E, upozoravanja e, prate se i najmanje e, najmanji poremećaji u zemljinoj kori u tom sustavu upozoravanja svaka zemlja koja se protivi ratificiranju sporazuma jednostavno ne odgovara svojim odgovornostima kao članica međunarodne zajednice stoga kažem da trebamo imati raspravu o tom, toj temi e, u, na plenarnom zasjedanju povodom 20. godišnjice. E, to će biti vrlo dobro za e, poticanje potpisivanja CTBTO-a. Oprostite, Pre, prevođenje malo dulje traje E, pa nisam onda e, odmah sve shvatio. Imam jedno kratko pitanje. Kako možemo e, trgovinske odnose koje sve imamo i koje imaju klauzulu o neširenju na, mislim na Indiju, Pakistan, Egipat i Izrael, kako što je već rečeno. U ovim zemljama ne možemo jednostavno početi sa sporazumom moramo prije toga imati rasprave o, neši, o sporazumu o neširenju. Pitanje, ne bismo li mogli klauzile u trgovinskim sporazumima e, koristiti u ovu svrhu koju sam spomenuo? Hvala predsjedniče. E, pozdravljam naše goste danas ovdje. Ja sam e, izabran za e, člana Europskog parlamenta i radio sam u odboru za mir pa sam sudjelovao u, tom radu. vidio sam gradove u Japanu koji su pogođeni atomskom bombom, vidio sam strahote koje to uzrokuje E, strašno je da tolike zemlje još nisu potpisale sporazum o zabrani testiranja. Što možemo mi učiniti kao Europski parlament da vam pomognemo u radu? Ja radim i na indijskom e, podkontinentu. Mm, mm, e, Indija i Pakistan su hotspotovi što možemo učiniti? Ali me brine i srednje, srednji istok. Moramo osigurati da srednji istok bude zona bez nuklearnog naoružanja. Imamo sporazum sa Iranom, ali tu postoji i problem s Izraelom koji možda ima i do 200 nuklearnih bomba. Dakle, što tu možemo učiniti? Vrlo kratko. E, možemo li koristiti naše instrumente uključivši trgovinske sporazume da vršimo pritisak? E, ako pogledamo aneks e, države, tu to uključuje i političke rasprave imamo Kinu, e, Izrael, Indiju i druge zemlje. U svakoj od njih imamo instrumente pritiska. E, naravno to je stvar političkog izbora, hoćete li ih koristiti za ovu svrhu. E, spremni smo da uđemo u tu raspravu ne, radi se samo o ekonomskim implikacijama već i geopolitičkim implikacijama ja sam spremna da uđem u tu raspravu sa parlamentom e, uključujući i na plenarnim zasjedanjima e, jučer na večer smo imali manje članova parlamenta nego što sada ovdje sjede <laughs> e, vrlo mi je drago raditi u odborima jer su tu ljudi zainteresirani i imamo mnogo bolju raspravu nego na plenarki. Htjela bih naglasiti jednu stvar. E, to je već spomenuto. Činjenica da e, zašto je taj rad tako važan i zašto Evropska unija podržava sporazum o zabrani tesiranja Stoga, jer je to samo po sebi važno, ali to je važno i kao dio šire agende. E, s jedne strane, agenda e, nuklearnog neširenja, e, dakle i za sigurnost, ključna agenda za sigurnosnu politiku Europske unije. To je također dio šire agende Eh, izgradnje eh, korporativnih sustava na globalnoj razini. Eh, za sada to nije još iskustvo drugih regija u svijetu. Mislimo da bi to mogao biti jedan od elemenata koji bi mogao pospješiti bolje razumijevanje i više surađivačkog pristupa svugdje u svijetu, naravno uključivši Srednji istok. Ono što vi radite, vrijednost vašeg rada, vrijednost suradnje, vaša potpora je e, vrijedna i korisna i ima mnogo, šire političke implikacije i perspektivu. I to je značajno u toj našoj suradnji. Hvala predsjedniče. Gospođa Megrini je govorila o trgovini. To, možemo biti u boljem položaju kad govorimo o konstruktivnom pritisku. Ja sam iz Burkina Faso i vidimo kako djeluje konstruktivni pritisak kad govorim e, zemljama poput e, Angole, predsjednik je spomenuo da je Angola jedna od e, zadnjih država koja je potpisala sporazum. Kad govorimo o nestalnom položaju u vijeću sigurnosti, jeste li potpisali potpisali e, sporazum, e, jeste li potpisali ovo ili ono. E, dobra i konstruktivni pritisak koji može pomoći Angoli i drugim zemljama da se pridruže međunarodnim forumima. to možemo učiniti i s drugim zemljama do neke mjere, ali moramo tu taj pritisak koristiti Mm, nešto o čemu se sada razgovara, e, a, a to je e, pristupanje Indije e, skupini dobavljača nuklearnog materijala. Zašto ne bismo uključili CTBT u, u te pregovore? To je e, vrlo dobro koristiti e, u razgovorima sa Indijom i Pakistanom i sličnim zemljama. Kad to dolazi od Evropske unije, to nam može pomoći. E, mi smo kao ribari, ribar Mm, lovi ribu i e, pobere te plodove. E, e, problem može dovesti do rješenja, pa ovaj pritisak može pomoći u potpisivanju CTBT-a. Mm, isto možemo to učiniti sa Izraelom, Egiptom i Iranom da mm, ratificiraju, ali E, e, zajednička ratifikacija ljudi mi kažu nije moguće sve je moguće kažem ja mi smo mm, e, i E3 plus 3 diskusije u Iranu dugo je trajalo da se nešto postiglo gospođa Mogherini je rekla i to trebamo nastaviti kad se govori o tome što možemo učiniti E, što se može učiniti za CTBT i u vezi s Iranom. Teško je okupiti ljude oko stola, ali e, takovi razgovori mogu biti vrlo plodni. Nakon 20 godina vrijeme je da sjednemo za stol, da se suočimo sa stvarnošću, teškom stvarnošću da ne možemo investirati toliko vremena u važnu temu poput e, sporazuma o zabranu testiranja e, i onda reći nek sve padne je umorni smo e, ne želimo više sudjelovati evo to može učiniti Europska unija zatražiti raspravu E, e, drago mi je što su toliki članovi spomenuli e, da se to o tome mora razgovarati na plenarki. Gospođa Mogherini je rekla da tamo ima manje ljudi nego ovdje. Međutim, što se tamo kaže, to rezonira prema međunarodnoj zajednici onda to pokazuje koju važnost Europski parlament pridaje tom problemu. I i zbog te relevantnosti vam još jednom zahvaljujem na ovoj mogućnosti da smo došli ovamo zajedno sa visokom predstavnicom da govorimo o temi koja malo blijedi u, glavama onih koji e, financiraju provedbu sporazuma. U kontekstu NATO je također moguće nešto učiniti. E, konferencija o sigurnosti u Ljubljani, tamo sam bio poslovni e, predavač. Tamo e, e, ljudi kažu da CTBT možemo unijeti u rezolucije NATO-a. Tu onda sudjeluje više zemalja nego u bilo kom drugom kontekstu konstruktivni pritisak na preostalih osam zemalja će biti vrlo koristan. Naš je cilj stupanje na snagu sporazuma, e, ali taj put e, do e, stupanja na snagu je vrlo važan. Današnji sastanak je dio tog puta Mm, nadamo se da će taj put koji je dugačak ipak konačno dovesti do potpisivanja sporazuma. Najviše hvala, budite si uvjereni da ćete moći uživati našu podršku koliko vam bude potrebno. I raspravit ćemo ovome i dalje i s kolegama iz nacionalnih parlamenta kako bismo to vratili na agendu Najljepša hvala i hvala vam na vašem radu. Molim vas da ostanete u dvorani, imamo još jednu točku dnevnog reda. Dame i gospodo, imamo još jednu točku na dnevnom redu. Već sam spomenula da da je bračni par unos iz Azerbajdžana danas s nama kao i njihova hrabra kćerka. E, ona nas uvijek gnjavi time da moramo još više učiniti no što e, radimo. E, to se ispada u odnose između djece i roditelja. molim da im damo priliku da nam se obrate s nekoliko riječi. A onda u deset sati moramo ići dalje na naše druge zadatke. So. Nun beginnen wir. A sada ćemo početi. E, možda da počnemo sa gospodinom Junosom. E, dvije dame zajedno nemamo šanse.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 Nakon zatvora stupet u Europskom parlamentu nije jednostavno. Najprije želim svima zahvaliti. Hvala na podršci koju ste nam pružili, meni, mom suprugu Arifu i svim prijateljima i kolegama koji su i dalje u zatvoru zbog ove velike represije koju trpimo u Azerbeđanu. Najviše hvala predsjedniku Šulcu, Helmaru Broku, Kati Piri, gospodin Lunaček. Stvarno vam iskreno najljepša hvala. Bez vaše potpore sumnjam da bismo ikad bili oslobođeni da bi se naša obitelj mogla naći na okupu i tijekom suđenja iskreno nisam vjerovala da će to ikad biti moguće ponovno biti slobodna. Znači, želim vam objasniti neke stvari o trenutnoj situaciji u Azerbejdžanu. Ja mislim da u Europi doista ne razumijete kakvih zemalja ima e, na južnom e, Zakavkaziju. Ne mogu usporediti ovo što se danas dešava sa razdobljem Sovjetskog saveza Znate, predsjednik, u Azerbeđanu imate male zatvore. Azerbejdžan je za vrijeme Sovjetskog saveza bio poput multinacionalnog zatvora, a sada je mali nacionalni zatvor. Netko od Ovdje od kolega zastupnika je rekao nemoguće je porediti Azerbejdžan i Svjetski savez, ali ja uopće nisam govorila o vremenu stalinizma, već o vremenima Brežnjeva i Gorbačova. Ali sad se vraćamo u vrijeme stalinizma. Evo, moj supruga arif je pet puta uhićen 76. On i dvoje njegovih prijatelja pokušali se napraviti jednu alternativnu organizaciju kao komsomol no u Sovjetski savez mu je, u Sovjetskom savezu mu je reklo da nije dobro prije e, oktobarske, obljetnice oktobarske revolucije e, staviti nekoga u zatvor. Sada kada je e, i nisu ga tukli, nisu ga mučili. A sada, 2014. godine, Ministarstvo nacionalne sigurnosti Azerbeđana strpalo ga u zatvor i izvukli su taj predmet iz 1976. i rekli ti si naš neprijatelj još od 76. i mi nadziremo tu situaciju. Njega su pretukli, mučili, sada ima problem sa zdravstvenih, zdravstvenih problema jer su ga tukli i mučili kad, u starosti od 60 godina u Azerbejdžanu. Naša organizacija pokrenuta je 94 ali kako nastaviti s našim humanitarnim aktivnostima, odnosno aktivnostima za borbe za ljudska prava. Radili smo na oslobađanju zatvorenika i prije što je Azerbejdžan postao član Vijeća Europe, 716 imena je bilo na popisu i mi smo tražili da Azerbeđan i Gruzija kao članice Vijeća Europe preuzmu zajedničke obveze, no rečeno nam je da bi bilo dobro kad bismo imali posebnog e, izvjestitelja za to i dobili George Batfaj iz Belgije je poslao specijalni izvjestitelj e, na temu političkih zatvornika. I on je objavio divnu knjigu, odnosno rezoluciju i većina od 716 tih 16, 716 zatvornika oslobođeno je u, dvo, dvo, razdoblju dvije godine. Neki su još uvijek u zatvoru. 2010. godine novi izvjestitelj Christopher Strasser, Njemac, počeo je djelovati kao specijalni izvjestitelj u situaciji ljudskih političkih zatvornika. Popis je porastao na 300 i on nije dobio vizu da ode u Baku. Vijeće Europe ne može ništa poduzeti. Specijalni izvjestitelj nije dobio vizu da ode u Baku. Mi smo radili s uredom gospodina Štrasea, bliskoj suradnji i dostavili smo materijale o svakom predmetu svakog političkog zatvornika i u siječnju 2013. godine na zasjedanju kada se raspravlja o tome rezolucija na temu političkih zatvornika u Azerbejdžanu nije bilo dovoljno dignutih ruka. Dakle, parlamentarna eh, skupština Vijeća Europe nije podiglo dovoljno ruku za izglasavanje tog izvješća o političkim zatvornicima u Azerbejdžanu. Dakle, možemo, da možemo reći da eh, su ti zastupnici uključili zeleno svjetlo, dakle dopustili groznu represiju. To se desilo u, velje, u siječnju, a četvrtog eh, veljače počela je represija. Ljudi su počeli bivati uhićeni 4. veljače i tad je započela represija. I do 11. mjeseca 2014. Azerbejdžan je e, predsjedao e, jednim odborom u Vijeću Europe i u tih šest mjeseci je bila grozna represija. Dakle, u razdoblju tih šest mjeseci svi djelatnici civilnih e, građanskih e, organizacija su bili izloženi represiji. Neki od mojih prijatelja su mi rekli, pa ti si kriva, imaš veliko iskustvo, moraš biti toga svjesna da ćeš biti uhićena, napusti zemlju, i otiđi kćeri u nizozemsku. Ja sam dobro jedno pismo gdje je pisalo Baku Lela Junus, dakle bez e, adrese i broja ulice. Ja vam želim reći da aktivisti građanskog društva nisu jedini izvrgnuti pritisku u Azerbejdžanu. Obični ljudi ne mogu slobodno živjeti u toj zemlji. 2008. u našem institutu došla je jedna obitelj sa sjevera Azerbejdžana, dvije sestre, 7 i 14 godina su otete. Ne želim vam oduzeti vrijeme, ali postoje dokazi da je načelnik policije tog eh, te regije i njegovi zamjenici da su pet godina E, organizirali otmice djevojaka i te cure su bile žrtve trafikinga. Mi smo skupili dokaze i e, taj čovjek je uhićen. Dakle, dokazano je da je u tom cijelom sjevernom dijelu Azerbeđana policija organizirala te stvari. Dakle, posljedica toga svega, policajci neki su uhićeni, ali taj načelnik, pukovnik je ostao na svom položaju. Jučer sam pročitala da je američki State Department objavio informacije o krimčaranju ljudi, o trafikingu i Azerbejdžan je usvojio generalni plan eh, protiv trafikinga. A tko je zadužen za to? Zamjenik eh, ministra unutarnjih poslova. I onda dostavimo sve materijale prema kojima... Dakle, su i, dužnosnici ministarstva uključeni u takve stvari i onda se podigne optužnica protiv mene prema kojem e, sam ja e, okaljala čast, dignitet policije, i onda mi kažu, ti si jako glupa žena, tvoja kćer će biti sljedeća žrtva. Naravno da smo se prepali, odjeli smo u Nizozemsku 2009. godine, no nastavili smo sa, smo sa svojim radom. 2011. skupina građana došla u naše urede i rekli su nam da je naša kuća uništena. Ustavno pravo svih ljudi jam, jamči tu slobodu imati svoj dom, ali 2011. godine više od 60 tisuća domova, odnosno kuća su e, oduzeti ljudima i uništeni Ilham Alijev odlučuje naime izgraditi park u središtu Bakua. 10. kolovoza 2011. dala sam intervju koji je objavljen. Intervju o ekspropriacijama objavljen je u New York Timesu i 11.8. buldožeri su uništili našu vlastitu kuću koja je istovremeno e, sadržala i naše urede. Do uništenja je došlo bez ikakvog e, upozorenja. Tu je sva naša imovina bila, knjige, sve, arhivi. I Dakle, naravno, nije nam nedoknađen niti jedna kuna. Dakle, želim reći da građani Azerbejdžana nemaju nikakvu mogućnost zaštiti svoju obitelj, svoju djecu, svoje domove i posljedično tome nasilje stvara nasilje. Živimo u zemlji u kojoj 20% našeg teritorija e, okupira Armenija, ali 80% okupira porodic obitelja Lijev, koja upravlja zemljom kao obiteljskim obrtom i u biti mi živimo u srednjem vijeku jer čitava zemlja podijeljena je između, među oligarsima koji su istovremeno i ministri. Ja sam jučer također na sastanku s vašim kolegama čula da je ostvaren neki napredak te da će biti pušteni na slobodu ili na uvjetnu slobodu politički aktivisti, aktivisti za slobode. Da, divno, ali dolaze i novi ljudi u zatvor. I danas na mom popisu političkih zatvornika je 148 osoba. Što možemo učiniti? Što nam je činiti u takvim situacijama. Mislim da je jako važno dati prave informacije o situaciji koja je prevladava našoj zemlji. Naravno, Human Rights Watch, Amnesty International daju informacije o žrtvama represivnog djelovanja. No, treba biti pažljivi. Aktivisti civilnog društva u oporbi su ugroženi, ali veliki je broj mirnih ljudi vjernika koji, ne, mirnih ljudi koji su, običnih ljudi koji su u zato samo što su kritizirali Ilhana Alijeva. No u našem muslimanskom Azerbejdžanu Ilhan Alijev je ovdje u Strasburu rekao da on jamči stabilnost zemlje i da će spasti naše regije prijetnje islamskog terorizma. Situacija je upravo suprotna. On uhićuje, muči i ubija desetke civila koji su vjernici, obični mirni vjernici. Moj muž objavio je osam knjiga o islamu. Situacija je jako opasna za te mirne vjernike koji ne žele nikome nanijeti zlo na Zakavkazu. Sjećam se, dakle, nakon reforme Sovjetskog saveza kada sam govorila o groznoj situaciji u Azerbeđanu, stručnjaci iz Europe su mi govorili Vama treba tranzicijsko razdoblje. Evo, pogledajte što je bilo za, kao primjer u Egiptu, Mubarak, Asad u Siriji. Oni su išli korak po korak u smjeru demokracije. Azerbejdžan isto treba proći. Dakle, danas vidimo što se dešava. Ja ne želim da se Azerbejdžan pretvori u novu Siriju, no sjetite se sljedeći Sljedeća takva revolucija bit će u bivšim sovjetskim državama, muslimanskoj vjer, vjeroispovijesti, Azerbejdžan, Kirgistan i drugi eno, oni koji su, koji su poslali kamikaze, ko su bili kamikaze sa, neki dan u Istanbulu, Čečeni, Kirgizi i Uzbekci. Ljudi poput Ilhana Alijeva nisu pružili nikakvu mogućnost e, vjernicima, mirnim vjernicima da poboljšaju e, svoj život mirnim putem. Sada Europa ima veliki problem s brojnim migrantima koji dolaze iz arapskog svijeta. Ako ne bude nikakve reakcije za mirni razvoj situacije u Azerbajdžanu, onda će doći i do novih migracija iz naše zemlje. No, samo vam još želim zahvaliti, hvala vam na vašem trudu, na vašoj pomoći. Jako je važno da Europa podrži sve političke zatvorenike i ne dijeliti ih po vjeroispovijesti, po nacionalnoj pripadnosti. Židovi, muslimani, kršćani, svi moraju biti na našem popisu političkih zatvorenika. Što s Karabahom? Nužno je imati dobru volju za uspostavu mirnih rješenja. No svaki diktator ima potrebu za vanjskim neprijateljem. Njima trebaju vanjski neprijatelji i unutarnji neprijatelji. Prije četiri dana... Hm? U stvari, u Azerbeđanu su ljudi prosvjedovali, nisu tražili mir, već e, hranu. Ali nakon četiri dana oni su se vratili kući i radili. E, u četvrtom mjesecu smo imali četvrdnevni rat i cijela međunarodna zajednica tražila je demokratizaciju, slobodu za političke zatvorenike. Međutim, tijekom ta četiri, tog četvrtdnevnog rata i nakon njega zatražen je prekid vatre. Ko će pobijediti? Ilham Alijev je pobjedio. 2010. u Azerbeđanu smo stvorili prvi jedinstven web stranicu i to je bila jedinstvena mogućnost za dijalog e, koji se ostvaruje preko te web stranice i sve više mladih ljudi došlo dijalogizirati i na toj web stranici. Na kraju smo optuženi da smo armenski špijuni. Znate kako odrasta nova generacija u našoj zemlji. Od meni kada govorite o, s mladima, on će reći da su Turci i Azerbeđanci neprijatelji Armenije. U Azerbeđanu mi analiziramo e, školske udžbenike i tamo se pita tko je kriv što su muslimani podijeljeni u 8. stoljeću na šite i sunite? Odgovor, Armenci. Pa možete li misliti, možete zamisliti kako se truje tu, tu, tu djecu u osnovnoškolskog uzrasta? Dakle, taj sukob će trajati za vječno i ljudi koji žele uspostaviti naći e, mirno rješenje, strpa ih se u zatvor kao špijune. Mi moramo svi raditi zajedno, političari, borci za ljudska prava, vjernici muslimani, židovi, kršćani, zastupnici, da se protivimo dispotizmu, diktaturi, nasilju, ratu i sve u cilju mira i demokracije za vašu i našu slobodu. Hvala. Hvala lijepa gospođo Junos. Gospodine Junos, zahvaljujem vašoj kćeri, hvala na ovim izjavama. E, možete biti sigurni da nećemo izgubiti iz vida Azerbejdžan niti borce za pravdu tamo. Nadamo se da ćemo zajednički nešto postići, da ćemo se baviti i pitanjima koje ste spomenuli, integracija između Armenije i Azerbajdžana. U tome Evropska unija mora igrati veću ulogu. Nećemo zaboraviti ni Armeniju ni Azerbajdžan. Moramo raditi na kompromisu u interesu ljudi u toj regiji koji sami dolazi iz podijeljenog, ja sam dolazim iz podijeljene zemlje pa znam iz moje obitelji e, koliko je to strašno kad je e, obitelj podijeljena. E, u četvrodnevnom ratu koji je tamo se odvijao da je tu u, onda ulogu odigra, da su tu ulogu odigrali i vatrogasci u smirivanju situacije. E, možete biti sigurni da će nam e, naša vrata biti otvorena. možete računati na našu suradnju. Mm. Vi ste sada stanovnici Europske unije. Ja e, sada zahvaljujem i Nizozemskoj E, e, da je tako brzo i nebirokratski reagirala na vaš problem. To, se, to nije uvijek slučaj. Mislim da e, ćemo dalje surađivati na ovoj osnovi. Želim vam sve najbolje. Nadam se da ćete se moći konačno i vratiti u svoju zemlju u boljoj situaciji. Hvala lijepa što ste do, danas došli k nama.